Kolegi, comunico eh, di aver ricevuto... Obavještavam vas da sam iz vijeća dobila eh, stavove koji su usvojeni pri prvom čitanju razlozi zbog kojih e, je vijeće osvojilo te stav komisije. To će biti objavljeno u zapisniku današnje sjednice. Imamo rok za, u tri mjeseca da damo svoje mišljenje, tako da taj rok počinje teći od sutra 3. E, travnja 2014. godine. Ora l'ordine del Sada idemo dalje sa dnevnim e, redom. E, riječ je o izvještaju za Levski o smanjenju ili ukidanju carina na robu koja potiče iz Ukrajine.